stigne i to znači da odlučujemo u što ulagati i kako stvoriti najveći utjecaj na živote Italijana i drugih Europljena. Zbog toga je komisija u prošlom svibnju ponudila jednu, jedan putokaz za našu budućnost, jedan proračun koji je učinkovitiji i više usredotočen na pitanja koja su najvažnija našem stanovništvu. Primjerice, komisija je predložila gotovo trostruko povećanje financiranja za migraciju i sigurnost. Dakle, gotovo 33 milijardi eura ukupno. Dakle, fleksibilniji i učinkovitiji europski proračun za vanjske aktivnosti također će pomoći izgraditi partnerstva s našim zemljama u susjedstvu i dalje. To će biti osobito važno i za Italiju kao zemlju koja je na sebe preuzela toliko odgovornosti. Ulagat ćemo u to da naša gospodarstva postanu konkurentnija, inovativnija, produktivnija, a za Italiju će biti ključno povećanje od 50% financiranja za istraživanje i inovacije i 9 milijardi eura programa Digitalne Europe koje će podržati italijansku digitalnu transformaciju. Ulaganje u našu budućnost također uključuje i ulaganje u ljudski kapital, kroz obrazovanje, kroz osposobljavanje. Zbog toga je komisija predložila udvostručenje proračuna od 30 milijardi eura za Erasmus Plus program, glavni program za mobilnost u učenju. Također želimo povećati potporu svim sektorima, uključujući visoko obrazovanje kao i strukovno obrazovanje i osposobljavanje. 2017. preko 65.000 tisuća Italijana sudjelovalo je u Erasmus programima. U nadolazećem višegodišnjem financijskom okviru i našem proračunu nastavit ćemo raditi na planu ulaganja u Europu, takozvanom Junkerovom planu, a Italija je jedan od najvećih korisnika tog plana e, s gotovo 58 milijardi sredstava koje će biti usmjerene u talijansko gospodarstvo i preko 215 tisuća malih i srednjih poduzetnika koji će dobiti podršku. Junckerov plan značajno je povećao privatna ulaganja, ali i javna u Italiji. Radi se o pozitivnom pokazatelju jer ne želimo previše opteretiti e, porezne obveznike ako su privatna sredstva raspoloživa. Ta ulaganja doista stvaraju razliku na terenu diljem Italije. 70 milijuna eura se koristi za, za lokalnu bolnicu u Trevizu, 200 milijuna za vodnu mrežu Bukliusa kako bi se omogućila čista pitka voda za preko 4 milijuna stanovnika. A 500 milijuna eura se koristi za visoko za internet visoke brzine kako bi talijanska domaćinstva imala pristup širokopojasnom internetu. Novi program za sljedeće rastoblje ima potencijal ulaganja ukupno 650 milijardi eura investicija. To sve može i hoće učiniti razliku na terenu u Italiji i u ostatku Europe. To osobito vrijedi u trenutku kada je situacija teška za naša europska gospodarstva, kako zbog globalne nesigurnosti, tako i zbog nekih nacionalnih izazova izbora. Za ekonomski rast potrebno je pouzdanje i u domaćinstvima i u kod ulagača, jer povjerenje poput kisika. Primijetite ga samo kada vam ponestane. Nesigurnost je jedan otrov koji ozbiljno šteti rastu i stvaranju radnih mjesta. Rad Italije bio je slabiji, već godinama je bio slabiji od prosjeka eurozone, što je jedan strukturni problem. Slabiji rast znači manje radnih mjesta za Talijane. Istodobno, a to neprestano ponavljam, Italija je jedna od najkreativnijih gospodarstava u svijetu. Budućnost vaše zemlje u vašim rukama, učinite ono što je potrebno kako biste upotrijebili taj, tu kreativnost i podnudili budućnost Italijanima. Poštovani zastupnici, premijeru, prije dvije godine smo izložili bijelu knjigu o budućnosti Europe koja je započela cijelu raspravu koju danas imamo o tome što želimo da naša Unija u nadolazećim godinama ostvari. Pet scenarija su pokazali različite moguće putove ali što god odabrali, postoje neke stvari koje su konstantne. A jedna od tih je to da Italija ima središnju ulogu u izgradnji naše unije. Europa treba snažnu Italiju, a Italija treba snažnu Europu. Nije slučajnost niti iznenađenje da su prvi reci bijele knjige bile upravo o manifestu Spinelija i Rosije. Kada sada gledamo prema budućnosti, trebali bismo se nadahnuti onima koji su prije nas započeli s gradnjom snažnije, ujedinije Europe za nadolazeće naraštaje. Upravo kao što su oni to učinili za nas. Hvala. Prelazimo sada na predstavnike klubova zastupnika. Najprije Manfred Weber, predsjednik Europske pučke stranke. Premijeru, dobrodošli u Europski parlament. Vaš je korak započeo iz perspektive stanovnika. Ja sam iz Donje e, Bavarske, gdje se sastajem sa poljoprivrednicima, vidim na misu. Svi imamo svoje susjedstvo, susjede s kojima razgovaramo svaki dan i kada s njima razgovaram, uviđam iste probleme. Probleme mladih, socijalnog poštenja u Europskoj uniji i kako bih im dao odgovor na to. Mislim da moramo biti malo konkretni u onome što smo od vas danas čuli, jer odgovor na ekonomske probleme činjenica je da je Italija, zemlja sa najnižom stopom rasta u Europskoj uniji danas, kao što je Jerki Katajnen to spomenuo, a to nije problem samo za Italiju, ili Grčku već za cijelu Europsku uniju. Jer ovdje govorimo o zemljama G7, dakle pokretačima našeg gospodarstva u Europi. Što učiniti? U EPP-u vjerujemo da su nam potrebna ulaganja u današnjoj Europi, a u Italiji imamo vladu koja se ne može složiti čak niti o izgradnji već odobrenog projekta između Francuske i Italije. U EPP-u vjerujemo i u stabilnu valutu, što je temelj snažnog gospodarstva za izgradnju povjerenja. Vaša vlada, već par tjedana, na početku je raspravljala o tome da li biste trebali ostati članicom eurozone ili ne. Mi vjerujemo da samo spremnošću za, na reforme možemo osvojiti ekonomsku budućnost, a programske zemlje Irska, Poljska, Cipar, Grčka i Španjolska pokazale su da ukoliko postoji volja, spremnost na reforme, možete u budućnosti profitirati i stvoriti radna mjesta za mlade. Oni su odradili taj posao u pravosudnom, poreznom sistemu i drugima. Čak i u mojoj zemlji Njemačkoj radilo se o Šrederovim reformama, agenda 2010. koje su stvorile jedno polazište za ekonomsku snagu današnje Njemačke. Reforma, spremnost na reformu je potrebna za budućnost, a vaša vlada trenutačno nije predvodeća ni toliko orijentirana na reforme. Konačno vjerujemo da je stabilan proračun ključan za snažno gospodarstvo. A niti to ne možemo danas vidjeti u Italiji, vidimo sve veću zaduženost. U sažetku, rekao bih, i ulaganja Europske unije u Italiju problematično je vidjeti da uz to i dalje postoji toliko slab rast u Italiji. I u krajnjoj liniji to je odgovornost Europe, to nije odgovornost drugih, to je odgovornost talijanske vlade. U potpunosti poštujemo činjenicu da ste vi i vaša vlada demokratski zabrani, imate mandat talijanskih građana, no vjerojatno je lakše kao antielitni pokret osvojiti izbore, pobijediti na izborima, nego kasnije kao antielitistički pokret ostati na vlasti. Neki od vas su međuvremenu možda postali nove elite u Italiji. Istaknuo bih još drugu stvar koja se tiče migracije. Želim doista kao u ime EPP-a iskazati punu solidarnost jer smatramo da Italija to zaslužuje, u potpunosti razumijemo to što su Talijani ljuti na činjenicu da godinama nije postala solidarnost, da je Italija bila sama i zbog toga se mi držimo tog načela obvezujuće solidarnosti Europske unije, ali i problematično nam je vidjeti da članica vijeća je tu i govori nam da njihove vlastite institucije ne do rezultata na tu temu. Mi smo dali rezultate, sada je na vijeću da učini svoje. I što se vanjskih pitanja tiče, vanjskih poslova, zahvaljujem što se držite našeg europskog pristupa u reakciji prema Rusiji. Kao talijanska vlada bili ste spremni dati svoj doprinos, svoj pristanak na sankcije. Dobro je dakle to da Imamo tu zajednički interes da vidimo da Rusija pokušava slabiti Europsku uniju, no s druge strane u proteklim danima se vodila rasprava o Venezueli. Za nas u epp je jasno da ondje postoji socijalni diktator Maduro i nepušteni, nedemokratski izbori koji su podržani od vojne strane i čak se e, onemogućava transport lijekova koji su hitno potrebni u zemlji. S druge strane imamo slobodno izabrani parlament koji traži novi početak za zemlju koji jednostavno traži pravo da se održe rani izbori, predsjednički izbori u zemlji. <clears throat> Zbog toga je Guero u pravu kada danas kaže svom pismu koje upute talijanskim građanima zbog čega vaša vlada ne pruža meni podršku, zbog čega talijanska vlada ne podržava demokratske snage u Venezueli. Mislim da biste na to trebali dati odgovor ukoliko vjerujete u zajednički europski pristup. Nekoliko, dakle, misli s moje stvari zahvaljujem na općenitoj spremnosti da se iskažu javne javna posvećenost europskom načinu života. Također rekli ste nedavno na europskoj razini da Italija postaje sve glasnija, da je sve prisutnija u javnoj raspravi. Nitko nema problem sa takvim jasnim glasom. Naš je problem sa europskim procesom donošenja odluka i toga da li je glasnoće isto što je egoizam. Nama je u Europi potrebna spremnost na kompromis, jer kada bi svi bili glasni, na kraju bismo samo rezultat imali buku. Govorili ste također o premošćivanju i jaza između stanovništva i procesa donošenja odluka u Europskoj uniji. Vi ste tu u Europskom parlamentu, Forca, Cinque Stelle, Lega, sve snage iz cijele Europe i ovaj politički pezaž Europe. Mi svi predstavljamo svoje građane, svi smo im bliski nema tu elita, mi smo predstavnici svojih građana i zbog toga je ovo pravo mjesto za donošenje odluka o budućnosti Europe. Hvala. A sada u ime e, Progresivne alijance socijalista i demokrasta riječ ima Udo Bulman. Premijeru, hvala vam što ste danas došli Europski parlament, ovo je dom europske demokracije, ovo je dom javnih rasprava i otvorenog, iskrenog jezika. Tako da bih započeo s time i podijelio neke svoje brige s vama. Duboko sam zabrinut kada vlada jedna od osnivačica Europske unije i jedna od sedam svjetskih industrijskih velesila talijansku naciju sve više i više gura u ekonomsku i političku izolaciju. I to u kontekstu vanjske situacije gdje s jedne strane ne možemo pouzdati se više na Washington, kao što smo to mogli u prošlosti, i pojavljuju se istodobno i nove prijetnje iz smjera Rusije. Vidimo da vaše gospodarstvo se kreće ka recesiji, i također da industrijska proizvodnja opada. U takvoj situaciji doista sam rastužen zbog nepotrebne eskalacije odnosa između Francuske i Italije. Što je to? Čemu to? A vi to sami dobro znate, u takvim sukobima nitko ne može profitirati, nitko ne može pobijediti. To je jednostavno jedna lose-lose situacija u kojoj svatko gubi. I vaša zemlja i Europa. Ljudi u ove obje zemlje mogli bi na kraju platiti vrlo visoku cijenu za to. Italija i Francuska su međusobno snažni partneri, 76 milijardi eura je godišnji promet između te dvije zemlje, stotine tisuća radnih mjesta o tome ovisi. Stotine tisuća radnih mjesta. Ne elita, već običnih ljudi na ulici. Talijansko stanovništvo jednostavno si ne može priuštiti izgubiti još radnih mjesta. Rast Italije ove godine je 0,8%, to je najniža stopa rasta u cijeloj Europi. Možete pokušati to predstaviti govoreći da treba vratiti dostojanstvo radu i radniku i doista bih volio da se to dostojanstvo ponovo vratilo. 75 tisuća muškaraca i žena izgubilo je svoja radna mjesta, mnogi drugi su zarobljeni u nestabilnim, niskoplaćenim poslovima, nebrojni mladi prisiljeni su napustiti zemlju u potrazi za boljim životom. No, kao da to nije dovoljno, štednja štediša talijanskih je neoprezno stavljeno pitanja jednim sukobom s Europskom komisijom oko proračuna. Zbog čega je to bilo nužno? Da li se samo radi o jednom odnosu javnog jednog čovjeka koji je to želio učiniti i cijena su deseci milijuna eura samo u proteklih nekoliko mjeseci. Zbog čega? Samo zbog toga da bi gospodin Salvini mogao biti tu u Briselu, prikazivati se. On izgleda žrtveni jarad za sve, ali nije rješenje ničega i to je dio talijanske stvarnosti. Dakle, kako bi se, kako bi odvrno, odvratio pažnju tog ekonomskog nereda, sada Salvini koristi i migraciju. Ja sam prije dva tjedna bio u Katani i tamo sam mogao vidjeti kako je 47 ljudi, osoba, nije smjelo 12 dana napustiti sivočov brod, iako se radilo o žrtvama mučenja. I oni su postali loptom cinične politike, a to nije Italija koju mi poznajemo, dame i gospodo. Mi poznajemo drugačiju Italiju, mi poznajemo veliku europsku Italiju s Altjerom Spinelijem, Gasperijem, koji nikada, nikada ne bi vodili takvu politiku takvu kratkoročnu politiku. Ja jako dobro shvaćam i moj klub jako dobro shvaća zašto su ljudi u Italiji razočarani. E, prethodna vlada je puno toga postigla. Tisuće i tisuće ljudi su spašeni na moru, a Europa nije reagirala. Europa nije pokazala solidarnost. No tko ih je razočarao? Pa nisu ih razočarali proeuropska proeuropske vlade, oni koji su se zalagali za napredak Europe, nego oni koji nisu proveli reforme. To su Kačinski, prijatelji Salvinija, Orbani, oni koji blokiraju europsku politiku. To je stvarnost. To je potrebno reći. Dakle, proeuropejci su oni koji su spašavali ljude na moru jer to tako i treba biti postoji ta europa još uvijek postoji još ta italija o kojoj govorim koja se bori ta veličanstvena italija ta veličanstvena nacija italija spinelija i gasperija ona još postoji i to vidim kada pogledam ribare u italiji koji unatoč eh, rigoroznih zakona i koji su znali što ih čeka, koji su dalje pružali pomoć ljudima na moru ili eh, kada pogledam eh, ribare koji pomažu obalnoj straži i koji su rekli mi se držimo svojeg etičkog kodeksa i to vidim kada je riječ o hrabrim gradonačelnicima koji stavljaju na raspolaganje stanove i hranu iako im je to vlada zabranila i to je ta Italija koja brani vrijednosti, koja brani dostojanstvo čovjeka i toj Italiji ćemo pružiti ruku jer ju trebamo, no vaša vlada bi trebala prestati pokazivati svoje neljudsko lice jer to nema nikakve veze sa pravom Italijom. Konačno je stigao čas da se krenemo boriti protiv populizma i onih koji razaraju našu domovinu. Italija svakako može računati na našu solidarnost jer ona je dijelom Europe. Prije nego li što dam riječ zastupniku Rafaelu Fitu koji će govoriti u ime europskih reformista i konzervativaca, podsjećam predsjednika klubova da ako oni prekorače vrijeme da će to biti manje za zastupnike iz njihovog kluba. Zastupnik Fito ima riječ. Hvala predsjedniče. Prije svega želio bih izraziti dobrodošlicu predsjedničnog talijanskog vijeća i mislim da je ovo vrlo korisna i važna mogućnost koja se možemo pozabaviti pitanjima budućnosti Europe i uloge kako je jedna država, što ste vi rekli, ali i svih drugih koji se javili, zemlje koja je toliko ključna za stvaranje Europe i za izgradnju njezine perspektive. Dakle, često u ovakvim raspravama vrlo su često rasprave općenite prirode i e, koji puta se daju vrlo duboke dijagnoze koje su kako suprotne u odnosu na stvarnost kroz koju živimo. Ovo što ću ja sada reći jest dio koje kritika koje dijelim i što smo čuli ono što je predstavljala Europa u posljednjih nekoliko godina jer je došlo do ogromnih pogrešaka koje je Europa napravila posljednjih godina kako je ekonomskom planu tako i na planu migracija. Čuli smo o tome već na ovu temu. Međutim, mislim da ono što je vrlo važno jeste da e, damo neke elemente jasnoće. Pokušat ću dati u tom smislu i neke jasne primjere. Neke su od njih zaista primjer kontradikcija i tražimo odgovore na to. Kada govorimo o migracijama, jedno od tema na koje je vaša vlada, naročito na početku e, vašeg stupanja do dužnost, je igrala ulogu koja nije bila tako negativna, kao što se kaže, već je bila čak i korisna jer se pokušao E, naći rješenje jednom problemu. Trebalo je biti vrlo konkretni u ovom času. Talijanski ribari nisu na moru pokušavajući spasiti migrante, već prosvjeduju zbog europskih normi, e, između ostalog nekih normi koje se na njih odnosi. Zatvaram sada ovu digresiju. Međutim, želim reći sljedeće. Što se migracije tiče, tu se dijelimo isto mišljenje. Ali što se tiče globalnog kompakta, tu postoje neke stvari gdje je vaša vlada u potpunosti neizvjesna. Vi ste išli na sastanak Ujedinjenih naroda, rekli da se time slažete, onda nakon toga niste otišli u Marakeš i na kraju ste se suzdržali. Što se Venezuele kaže, govorili ste o važno da Europa govori jednim jezikom, ali podsjetimo se da je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije radi jedinog glasa, drugačijeg glasa, to je bio na italijanski, Europa nije mogla jasno govoriti u tom smislu. Baš kao kad se radi o ekonomiji, ono što ste vi kao e, rekli kao analiza stoji, ali posljedice i zaključi koje toga izvlačite su apsolutno pogrešne. Ne postoje strukturna rješenja koje ste vi izabrali u nacionalnom razvoju. Ne, upravo je suprotno od onoga što ste rekli. Ja nisam od onih koji se zalažu za veći deficit u vrijeme kada postoje ekonomske poteškoće. Bitno je zašto se taj deficit produpi. E, strukturno treba organizirati e, javne e, rashode. Danas je značajan dan. Kao što smo već ranije rekli, mi smo sada ovdje i vi nam govorite o ulozi našeg e, zemlje u Europi. Vaš e, ministar za infrastrukturu je nam jednostavno govori e, kako treba blokirati stvari koje su donesene i velike greške koju predstavlja ZPP. Dakle, pređimo sa analize sa riječi na dijela. Međutim, e, dijela ne idu ovdje u pravom smjeru, niti za Italiju, niti za Europu. Hvala. A sada u ime e, kluba zastupnika ALDE, vi e, Ferhofta. Hvala predsjedniče. Pokušat ću govoriti italijanski. Zato što to je to još i moja zemlja. I ja sam predsjedniče Conte zaljubljen u Italiju i Italijane. Za mene Italija znači više od jedne zemlje. Za mene Italija predstavlja čitavu jednu civilizaciju. Italija je mjesto, je koljevka europske civilizacije. I stoljećima e, mnogi umjetnici, pisci, intelektualci iz cijele Europe su odlazili u Italiju, barem jednom u životu su otišli u Italiju kako bi otkrili Italiju. E, jer e, otkriti Italiju značilo je posjetiti Italiju. Gradove kao što su Firenze, Rime, Napulj, otići u Napulj i nakon toga umrijeti. Montaigne je otišao u Italiju, Goethe. Iz tog razloga, gospodine Conte, me danas boli kada vidim kako je degenerirala politika u Italiji. Da, točno je da to nije počelo jučer, nije počelo prije godinu dana, ja mislim prije, to je počelo prije 20 godina. A dojam koji se dobiva da je to divna zemlja koja je bila jedna od osnivača utemeljitelje europske obitelji je jednostavno došla na e, zadnje mjesto u Europi i to je osjećaj koji mi imamo u Europi i ovdje u ovoj vijećnici. Sve to nije počelo s predsjednikom vijeća Konteom, sve je počelo time što se loše upravljalo to zemljom pod Berlusconijem. I to je istina. Takvo loše upravljanje se pogoršalo pod vašim upravljanjem. To je problem. Pod Salvinijem, pod Dimajom, koji su pravi šefovi ove vlade. Gospodine Konte, oni se ponekad ponašaju antievropski. Oni su ponekad otvoreno mm, mrsko ponašaju prema ostatku drugih država iz europske obitelji. Talijanska je vlada ona koja je spriječila Evropsku uniju da bude jedinstvena protiv predsjednika mm, Madura vi znate to dobro jer ste pod pritiskom Kremlja, pod pritiskom Putina. To je istina. I iz tog razloga moramo reći da je dosta s pravilom e, jednoglasnih donošenih odluka na vijeću. Jer E, nemamo većinu na vijeću za politike migracije. Gospodin Salvini se specijalizirao da blokira e, dolazak migranata u luke, ali on blokira također da se stvori prava Europska obalna straža, blokila reformu Dublina. I to upravo u ovom času. To je apsolutno absurdno u mojim očima jer Italija, italijanski građani su oni koji najviše plaćaju ceh zbog ovakvih manjkavosti europskih politika. I evo, još jedan treći primjer. Prošle godine e, vaša vlada bila odgovorna za stagnaciju, a bojim se da će biti odgovorna sutra za recesiju talijanskog gospodarstva. Jer vi nemate način e, da obnovite italijansko gospodarstvo. Vi jednostavno <clears throat> na način koji funkcionirate imate mogućnost da vas se ponovno izabere. I za kraju ovo što se nedavno napravio Di Maio koji zapravo zlouporabi zlouporabi ovlasti koje mu daje njegova dužnost i on je sada dao potporu žutim prsucima, a njih sada podržavaju razbojnici koji jednostavno e, pale automobile, e, uništavaju autobusne stanice. Dima se čak sreo sa Kristofom Chansonom. Ja ga poznajem, predsjedniče vlade. On me je dva ili tri puta tražio da se vojnim udarom sruši izabrani predsjednik Francuske republike. Ha, čestitam vam. To je neodgovorno ponašanje koje nije dostojno predsjednika eh, vlade jedne države članice Europske unije. 23. studenog 2017. godine Dimao je napisao otvoreno pismo Emanuelu Macronu. I izrazio je vlastito divljenje i on je sugerirao da pokret pet zvijezda je zapravo talijanska inačica Anmarša. Pa to je smiješno tako ponašanje i zato vas pitam gospodine Konte koliko će i dugo još biti lutka u, u rukama Salvinija i Dimaja. Pozivam vas na jedno. Nadahnite se čuvenim Italijanima, Spinelijem, Čampijem, Đorđom Napolitanijem, Marijom Dragijem. Da, da, Đorđu Napolitano, da. To je veliki europejac, pun velikih ideja. On je bio i u ovoj vječnici. Ne zaboravite ni moju dobru prijateljicu Emo Boninu. To su muškarci i ženi koji predstavljaju veličinu Italije i njezine velike uloge u Europe. To je razlika između gospodina Conte i svih tih drugih osoba. Voglio ricordare a tu... Podsjećam sve zastupnike koji se jave za riječ da ovo nije talijanski parlament, ovo nije rasprava o Italiji, već o perspektivama Europske unije da bismo govorili o prijedlozima koje daje Italija u tom smislu. Io vi sto ricordando il mio partito Podsjećam vas da moja politička stranka ne podržava vladu Konte. Nisam ja onaj koji podržava tu vladu, ali želim jednostavno da ovo ne bude rasprava o situaciji u Italiji. Možete reći što god hoćete, a ja vas samo podsjećam čemu služi ova rasprava. Sada zastupnica e, e, Forenza u ime e, kluba zastupnika zelenih. E, GUE. Namjeravam u ime mog kluba Guengel postaviti neka pitanja gospodinu Konteu. Kada, jer ovo što se događa u Europi je jako relevantno za budućnost Europe. Ja mislim da postoje dvije mogućnosti koje su ni obje štetne. Nastavljanje sa neoliberalnim politikama i sve veće reakcionarni crni reakcionalni val koji se javlja u Italiji. Tu su dakle te dvije opcije, a treba naći treći prostor i alternativu Europe koja se temelji na samoopredjeljenju muškaraca i žena. Ljudi. I jednostavno trebamo se boriti protiv lanaca neoliberalizma. Naš klub se bori svaki dan eh, protiv eh, takve politike jer i protiv obećanja e, ove vlade. Najprije ste produbili deficit BDP-a, ali niste ništa napravili u redu po pitanju novog proračuna. I isto tako, e, talijanska politika nije se izjasnila ni o sporazumu CETA, ni o mnogim drugim aspektima. Vi govorite o politikama kohezije, a talijanska vlada namjerava napraviti e, gospodarstvo koje će biti diferencirano na dobrobit bogatima. Ne daje se odgovornost na probleme juga Italije E, kao dio europskih problema. Mi smo se kao klub zastupnika suprotstavili izgradnje naftovina i e, isto tako što se tiče minimalnog zajamčenog dohotka, to je nešto što je zapravo problem za mnoge Talijane. I e, Oxfam kaže kako teško živi 12 milijuna Italijana, a vi ste samo izmijenili način e, uplaćanja poreza na loš način. Niste se suprostavili neoliberalizmu. Ali vaša vlada nas brine u svjetlo budućnosti Europe i iz drugih razloga. E, prošle godine vi ste odobrili i nakon agresije u Bariju, e, gdje su članovi e, skupine Kaza Pound počeli braniti grupice koje se glorificiraju nacizam i fašizam. I mene zanima kako će talijanska vlada paziti da se tako što spriječi. I E, isto tako recite nam što će vaša vlada napraviti protiv Kaza Pounda koja je eksplicite e, neofašistička snaga. E, mi znamo da je svaki fašizam zapravo postupak dehumanizacije drugih. To nas uči Ana Arendt. I zato kao i drugi a eurozastupnici za vrijeme a, Europskog vijeća vi ste se ponašali na način na koji nije bilo prilično. Vi e, morate pokazati znake solidarnosti. A 59 ljudi ste spasili na moru, ali mnogi ljudi su zato bili zatvoreni. Vi ste pod vi ste govorili o potvrdi sporazuma s Turskom, ali niste izdali potporu Europskom parlamentu koji traži reformu Dublinske uredbe. Predsjedniče vlade, e, vi ste rekli, e, niste rekli ništa E, u redu po pitanju nevladinih udruga koje se bave spašanjem migranata. Vi govorite o lažima, zapravo je to sprega sa krijumčarima i trgovcima ljudima. Ja vas zato želim pitati da e, taj prestanete sa ovom nedostojnom politikom zatvaranja luka i zabrane rada nevladinih udruga. Jer ovo što ste napravili sa tih 77 ljudi, je li to nešto što može ukazati put ka budućnosti Europe po politike za politike migranata. Zaključno, 8. ožujka u Italiji, u cijeloj Italiji žene feministice izaći će na ulice one e, koje ste vi e, spomenuli u vašoj izjavi Niste ih puno spomenuli, ali to je dobro jer vaša vlada samo radi loše za žene. Ne znam da znate da je jedna delegacija odbora za žene otišla u Italiju i tamo ste vidjeli kako se brani prekid trudnoće i e, mjesta gdje žene mogu izraziti samo samoopredjeljenje se zatvaraju. Ne znam da li znate da žene e, traže da se plan za borbu protiv nasilja, da se financira centar za borbu protiv nasilja jer ako date odgovore na takva bitna pitanja i druga bitna pitanja, nešto ćete učiniti za budućnost Europe. Mi ćemo i dalje raditi, mi žene moramo uh, e, spasiti Europu od brodoloma i moramo je spasiti od politika vaše vlade. Molim sve da govorite sporije, jer e, prevoditelji imaju poteškoća, naročita... E, kada se radi o talijanskom jeziku gdje mi svi govorimo jako brzo i često gutamo riječi, a to stvara poteškoće za prevoditelje. Sada u ime zelenih zastupnik Filip Lambero. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče vlade, dobrodošli u Europski parlament. Italija ne uživa dobar ugled u europskim krugovima, a ipak kada mi mislimo na vašu zemlju, onda nam na dolaze pozitivne slike. U Italiji su građani e, se e, masovno e, izglasali zato da voda ostane javno robo. Dobro. I oni su također se suprotstavili opasnoj nuklearnoj energiji. U Italiji je rođen pokret slow food koji se protivi prehrani koja danas e, predstavlja veliki problem za naše građane. I e, u Italiji se otvaraju zelena radna mjesta. Međutim, vaša vlada ukazuje nam i na mnoge druge probleme i na mnoge najgore trenutke povijesti ovog kontinenta. Kao ministar unutarnjih poslova koji misli da je vaš stvarni šef, želi iz Italije izbaciti Rome koje tamo žive vaša zemlja itekako je e, podložna klimatskim promjenama, moglo bi tamo doći i do recesije. I iz toga razloga vi nam kažete da okrećete lež, e, leđa ekološkoj tranziciji koja bi mogla postati pokretač talijanskog i europskog gospodarstva. Možete slušati zviždačice kao Rosele Muroni, inovativnu poduzetnicu kao što je Katija Bastioli ili pak Matildu Kaza. Umjesto da njih slušate, vaša e, se vlada razdire oko različitih problema kao izgradnje tunela, istraživanje nafte na more ili e, betonizacije vaše zemlje koja je jedna od najljepših u Europi. E, vaša je država u teškom ekonomskim problemima a nitko ne može negirati da je Italija itekako propatila zbog mjera štednje koje je mastriškim ugovorom nametnut eurozoni. Ali umjesto da se reformira eurozona kako bi naša zajednička valuta bila dobra za sve države članice, vi ste se odlučili na teatralan, ali sterilan način e, suprotstaviti i tako da se rizici povećavaju umjesto da se smanjuju. Vaša zemlja mora se nositi sa ziglom i migracijama. Mogli ste se nadahnuti kao primjerom Pietra Bartola koji je liječnik na Lapenduzi ili pak se nadahnuti gradonačelnikom Rijačeja. Ne, vaša vlada je jednostavno zatvorila luke za sve one brodove koje spašavaju izbjeglice. E, mogli ste prihvatiti pruženu ruku našeg parlamenta koji je želio reformu Dublinske reforme koju ste vi i vaša vlada tražili. Jer reforma koju usvojio naš parlament odgovara na zahtjeve koje je izložila vaša vlada. Ali upravo ovdje tome se suprostavio pokret pet zvijezda dok se lega jednostavno zatvorila u tako što je glasala suzdržano. I jednostavno vi prepuštate Italiju svojoj sudbini. Migracije jesu problem za Italiju, ali mislim da treba ipak pogledati što radi dva milijuna mladih Talijana koji su bilo svojom voljom ili bili, bili su prinuđeni otići iz Italije u posljednjih 15 godina. Mislite li vi da će politike vlaše vlade njih privući da se vrate i iznad svega da će njihove braću i sestre nagovoriti da ostanu u Italiji? A Italija bi mogla biti pokretač ekološke tranzicije. Mogli biste biti solidarni. Samo tako ćete moći povratiti budućnost vašoj zemlji i dati Italiji mjesto koje pripada Europskoj uniji. A mi ćemo uz vas biti oni koji se mobiliziraju i na taj način ćemo stvoriti e, zeleni e, val e, građanstva za Italiju. Hvala. U ime E, kluba zastupnika EFDD. Laura Đeja ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče Katajnen, povjereniče, dragi kolege, predsjedniče vlade conte Ovo je 17. rasprava o budućnosti Europe, a rizik je da dok raspravljamo o budućnosti, Europska unija nema više niti sadašnjicu. Mi smatramo da je Europa koju smo e, utemeljili naš dom, ali Europsku uniju treba temeljno restrukturirati jer se izgradilo kretući od krova, a zaboravili su se temelji. Mi želimo tom domu dati jasne, čvrste i trajne temelje. Želimo Europu koja će biti više pravična, jednakija, bliža ljudima, da tu ne budu e, države prvog i drugog razreda. Želimo da realna ekonomija zaista ima prednost pred financijama. Želimo jednostavno gospodarski rast, dosta nam je mjera štednje. Želimo Europu koja će biti protagonist na međunarodnoj sceni, koja neće pokliknuti pred Rusijom, Kinom ili SAD-om. Želimo uniju koja neće tu biti unija samo po imenu, već će ona to biti stvarno. Mnogi su dali za ili protiv Europe. Neki često gledaju na male probleme kod drugih, a istovremeno nisu svjesni kako su sami zasljepljeni. Jer e, gledamo na e, Grčku, a nismo li svjesni e, kako je, su mjere štednje bili velika greška. Trebamo biti solidarni, a je li znači evropljanin biti to što se samo jedna zemlja mora sama baviti migracijama? Znači li biti evropljanin i to da jedna od europskih zemalja bude porezna oaza? A isto tako, e, protiviti se minimalnom zajamčenom dohodku za Europu. Da, e, to su evropljani, da, koji tako misle su oni evropljani koji su stvorili Europu banaka, štednje, Europu koja je daleka od građana. Još uvijek ima vremena da se promijenimo i trebali bismo nadahnuti Italijom gdje je sada došlo do promjene. U, sedam, <clears throat> sami, u samo sedam mjeseci mi smo ukinuli neke privilegije e, zastupnika smanjili prevelike mirovine i počeli smo isplaćivati 30 milijardi duga javne uprave pred poduzećima. Konačno sada u Italiji imamo minimalan zajemčen dohodak i prestali smo sa reformom mirovinama koje nam je upravo Europa bila nametnula zbog mjere štednje. E, povjereniče Katajne, ja sam iz Umbrije, vi ste govorili o noće. Tamo je bilo dovoljno da se prestane s ulaganjima u ime pakta za stabilnost i rast. Mi smo to obećali građanima i to smo i ostvarili. Jer mi ostvarimo ono što kažemo. A e, izvješće za o Italiji za 2019. godinu koje je prestižni institut Registris e, pokazuje da Italijani ponovno vjeruju vladi 15% više u odnosu na prethodnu godinu. To nas ne čudi jer mi smo vlada promjene koje daje tako što sluša građane, daje građanima novu nadu. Zato nas optužuju da smo populisti. Predsjedniče Konte, kao što ste vi već rekli, ako to znači kad se slušaju e, stanovnici, onda da, mi jesmo populisti, ali oni koji su ovakvim Um, institucijama i zatvoreni ovakve kaveze zaboravljaju često slušati narode. Mi smo uh, već tražili mnoge stvari od građana. Treba konačno prestati sa dvostrukom sjedištem ovog parlamenta. Jer ovih četiri dana što provedemo ovdje košta 200 milijuna eura svake godine. Nema razloga za to. Mi smo prijatelji Francuza i ne dopuštam bilo kome da e, nama e, daje primjedbe podržavamo li mi neke nasilnike. Tim prije kada je neko rekao da je naša vlada vlada gubavaca. I e, prestanimo dakle sa bacanjem novaca za dvostruko sište parlamenta. To nije napad demokracije. Demokracija nije privilegija. Demokracija ne može biti jedna zgrada počnemo davati pogledati kakve mirovine postoje. Jer pogledamo li kako monstruozno ogromne mirovine imaju povjerenici. I već smo po pitanju ogromnih mirovina eurozastupnika e, uložili prijedlog. Zato vas molim da podržite naš prijedlog. Mm, ono što još nije do sada napravljeno ostvarit ćemo mi zahvaljujući biračima na sljedećim izborima. Mi smo e, na e, Italiji dali izuzetne predvodnike i čelnike, a sada ćemo na sljedećim izborima to dati Europi. Jer budite uvjereni, kao što mijenjamo Italiju, mi promijenit ćemo i Europu. Hvala. E, Posjećam sve da izbor sjedišta Europskog parlamenta nije u nadležnosti europskih zastupnika, već država članica koji su potpisali ugovor. Što se e, mene tiče, e, moram samo podsjetiti da sam, kad sam prestao biti europski e, povjerenik, odustao sam od bonusa od 500 milijuna eura a moju mirovinu dajem za dobrotvorne svrhe. A sada u ime kluba NF, gospođa Bizoto. Dobrodošli predsjedniče Konte. Vi ste sada doveli u Evropski e, parlament iskustvo prvog pravog e, vlade koja unosi promjene u cijelu Europu. To je vlada za naše zemlje, vlada koja nije spustila glavu i koja ima hrabrosti da se suprotstavi Briselu, dati, ne, suprotstaviti se Berlinu kao i e, um, grandomani malog Napoleona Makrona. Konačno vlada koja brani interese talijanskog naroda. U ovim mjesecima vlada Lega i pet zvijezda je pokazala da je mnogo toga moguće. E, migracija na divlje zaustavljena je zahvaljujući Mateu Salviniju. Konačno smo e, statni na kraj sa e, tom biznisu trgovine ludima i migrantima. Počeli smo raditi mnogo dobroga za mirovine. Predsjedniče Konte, puno dobrog je već napravljeno, puno dugo treba još napraviti. Veneto, Lombardija i Emilija Romanja trebaju dobiti autonomiju treba napraviti fiskalnu reformu kako bi se smanjili porezi. Da, Maduro jest komunistički diktator kojeg treba izvjeći, a Italija je u potpunosti uz građane Venezuele koji žele slobodu. Predsjedniče Conte, mi iz Lege već smo počeli s poslom, jer nakon Italije želimo stubokom promijeniti i Europu. Učinit ćemo to uz konsenzus talijanskog naroda, jer će na europskim izborima Lega Matea Salvinija postati najznačajnija stranka u Italiji i najznačajnija stranka u cijeloj Europi. Dosta s Europom koja je roblje za multinacionalne tvrtke. Dosta s Evropom Junkera, Merklice i Makrona koji žele zapovijedati nama i žele ponizivati europski narod. U Italiji zapovijedaju italijanski građani, a ne Merkelica ili Macron. Nakon europskih izbora imat ćemo snage i dovoljno ćemo biti brojni da izradimo novu Europu, Europu naroda i sloboda, Europu koja će moći braniti granice, štititi Made in Italy, štititi naša poduzeća i naše zaposlenike. Predsjedniče Konte, uvjereni smo da će naša vlada trajati još dugo, zato što svi mi imamo veliki zadatak, a to je da našu zemlju branimo pred birokratima Brisela i da bratimo slobodu i suverenost talijanskog naroda. Želim vam uspjeha u radu predsjedniče Conte. A e, sada e, riječ ima u ime neovisnih Steven Wolf. Hvala vam, doista mi je drago gospodine Konti, premijeru, što ste ovdje. E, gospodine Konti, odlučnost vaše vlade da se duprete privilegiranom osi Merkel, Macron i da se duprete pritisku elita Europske unije koje su danas ovdje rekla da, su, da je vaša vlada rasistička, fašistička, u dosluku s Putinom, čak i antieuropska, antifeministička, doista za to zaslužujete pljesak demokrate diljem ovog kontinenta i svijeta danas ste nadahnuli. Vaša vlada pokazala je da Europa nije institucija zvana Europska unija, već je to kontinent drevnih nacija, drevnog stanovništva. Drevno stanovništvo, ali uz moderni pristup kad kada je nose žute prsluke, kad kada glasaju za Brexit, kad kada ka vaši kolege iz pokreta pet zvezdica koriste socijalne medije i pretvore ih u političku moć za običnog građana. Moderne metode za drevne glasove. No ti glasovi i dalje moraju biti saslušani. Danas rasprava se bavi budućnošću Europe. Gospodine premijeru, vi i vaša vlada i vaši kolege ste upravo budućnost Europe. Bravo, bravo, bravo. Da ora la parola a sada ću dati riječ predsjedniku Vijeća Republike Italije kako bi odgovorio na prva pitanja koje su mu bila postavljena. A kasnije krećemo sa slobodnim javljanjem za riječ. E, hvala. Teme koje smo se sada usvrnule su raznovrsne i tiču se s jedne strane jasno europskih dimenzija, a s druge strane se više odnose na nacionalnu politiku moje vlade. Započet ću od teme ali e, jednostavno ću, e, neću odgovarati pojedinim zastupnicima, već ću se osvrnuti na pojedine teme. Gotovo svi koji su javili za riječ govorili su o temi migracija. Naravno, svatko može imati vlastito e, mišljenje ali želim podsjetiti što je načinila moja vlada, kako smo se mi nosili s migracijama i koje su stvarne činjenice, a svatko e, poslije iz toga može izvući posljedice. Ono što ne smijemo napraviti je jednostavno iskriviti činjenice i načine na koji su se one odvijale. Čim je moja vlada stupila na dužnost, bili smo u potpunosti svjesni da je pitanje migracija nešto što dijeli da se radi o temi koja je preplavila našu zemlju. Na stotine tisuća ljudi došlo je u Italiju u malo, kroz par godina. A prethodnim politikama Evropa, Italija se nije mogla nositi imigracijskim tokovima. E, mnogi zaboravljaju, ali e, zbog našeg geografskog položaja mi smo u središtu sredozemlja i e, različite migracijske rute, naročito iz središnje Afrike, i jednostavno nas izravno izlažu migracijskim tokovima. Svjesni dakle onoga što se dogodilo i svjesni da je nediskriminirajući pristup kao u prošlosti, da jednostavno to e, ne znači e, mogućnost integracije. Ne smijemo biti licemjeri, to jednostavno tako, bez razlike sve prihvatiti ne omogućuje integraciju. Jedan od e, mojih evropskih kolega je imao tako možda malo distanciran stav. Nakon što je došao u grad na talijanskom sjeveru i rekao mi je Giuseppe, sada mi je jasno da imate težak problem jer sam vidio toliko migranata na vašim ulicama. Kako smo se mi počeli s time nositi? Na strukturan način smo tome pristupili i shvatili smo da kada se djeluje podhitno, da jednostavno ne možemo više regulirati situaciju. I onda smo izrazili strategiju sa deset ciljeva koji idu od politike sa zemalja tranzita iz kojeg dolaze migranti ti ljudi koji imaju toliko nade, dakle od iz koje dolaze preko zemalja tranzita i onda kontakt sa zemljama s kojima imamo morske granice što nije isto što imati e, kopnene granice. Dakle, sa svime tome smo radili. Podsjećam vas da na kada sam prvi puta bio na sastanku Europskog vijeća krajem lipnja, tako se aktivno djelovalo na neke zaključke i po prvi puta se govorilo o načelima i podjeli tereta. I po prvi puta je rečeno da onaj tko dođe u Italiju prvo ne dolazi u jednu europsku zemlju, već dolazi u Europu. I dakle, kada smo potvrdili ta načela, onda za sada e, moramo reći <clears throat> da e, ne uspijevamo e, primijeniti ta načela na dosljedan način, iako se u međuvremenu održali i drugi europski sastanci vijeća. Ali nije zato kriva Italija, naravno.